Kolleginnen und ich darf die Nachmittagssitzung eröffnen. Uvaženi kolege, otvaram poslijepodnevnu sjednicu i drago mi je što mogu pozdraviti novog e, premijera Moldavije e, koji nam je došao danas u posjet. E, gospodin Pavel Filip, dobro nam došli. A koga prati E, glasnogovornica parlamenta i predsjednica e, odnosa e, odbora za vanjske poslove i europske integracije. Moldova je važan partner Europske unije s kojim imamo također i sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini koji je i dogovoren i zaključen, ratificiran. I sada smo se okupili nakon prve e, pune godine implementacije tih sporazuma. Mi smo kao parlament uvijek rekli da e, želimo europsku perspektivu, da vidimo europsku perspektivu Moldove, ali znamo također da Moldova stoji pod velikim pritiskom i to od strane Moskve, jedne drugačije vrste, sofisticiranije nego u Ukrajini, ali svejedno nimalo manje opasno pritisku nego u Ukrajini i da istovremeno vidimo da postoje značajni problemi u odnosu na internu situaciju proruskih, proruskih snaga i nakon e, onoga što se događalo odnih e, nemira prošle e, jeseni. Također i da se izbjegavaju izbori od strane vlade. I vlada bi naravno trebala imati dovoljno vremena za reforme, a ne u kratkom roku nakon novih izbora ponovno kreć, kretati od nule bez da uspjelo se nešto završiti. Naravno, e, mnogi misle da ne mogu sudjelovati e, u vladi zbog raspoloženja koje tamo vlada. I također, nakon e, onoga što se dogodilo sa proteklom vladom od strane proruskih snaga, također je nužno istovremeno da se važni koraci koji su obećani, dakle e, pitanje e, provedbe zakona, tužiteljstva i tako dalje, da su to sve pitanja od velikog značenja kao i razna pitanja koja su povezana sa raznim zakonodavnim paketima u području banka, financijskom e, sektoru i energetskom sektoru i premijeru. Nas bi doista zanimalo kako će to ići dalje nakon e, što je Ustavni sud odlučio da se 4. E, ožujka ipak e, će se održati predsjednički izbori i koje će sve to e, imati e, praktične i druge konsekvence. Jer e, svejedno, iako predsjednik ima ograničene ovlasti, to za stabilnost vlade i rad vlade također će imati značajne posljedice. Dakle, dobrodošli nam još jednom i izvolite. Znate riječ. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, prije svega želim zahvaliti predsjedniku Broku na tome što mi je dao u priliku da vašem odboru predstavim prioritete e, moldovskog, e, moldovske vlade. E, ovaj odbor pokazao se pravim prijateljem Moldove u mnogim slučajevima, a e, temeljem glasanja koje je provedeno na plenarnoj sjednici 2014. kada se ratificirao sporazum, partnerski sporazum sa e, Moldovom, a također i ratifikacija bezviznog režima. E, također kad su se, kad je potvrđeno da su europske E, nade Moldove u skladu sa odgovarajućim člankom e, e, ugovora o funkcioniranju Europske unije. A kada se činilo da će Moldova pretrpiti znatne posljedice svog odabira svog europskog puta, ali bili su tu još i drugi faktori koji su imali e, negativnog utjecaja na našu predanost da ostanemo na ovom putu. Mi, ako još uvijek osjećamo negativne učinke tih događaja, ipak vjerujemo, uvaženi zastupnici, da bez obzira na te prepreke da ćemo zajedno moći doći do našeg odredišta. Ova vlada je predana demokratskim reformama, ostvarivanju pozitivnih promjena u životima naših građana, provedbi sporazuma o slobodnoj trgovini, eh, područje slobodne trgovine koje je važno za reforme i politike naše zemlje. Ja sam preuzeo eh, mjesto premijera u razdoblju kada bi bilo puno lakše možda prepustiti nekome da vodi našu zemlju. Pa ipak zajedno sa timom u vladi mi smo, ja sam prihvatio ovu dužnost, mi smo zajednički preuzeli ovu dužnost da odgovorimo na pogreške iz prošlosti, ali i da nađemo pravi put za budućnost. Namjeravamo ne dopustiti da nam upravljaju okolnosti i da oni koji predlažu E, e, razne putve nego da budemo oni koji će vratiti Moldovu na e, pravi put na vlastitim nogama. Također sam jučer bio na sastanku sa povjerenikom Hanom i povjerenicom i zaslanicom Mogherini gdje se razgovaralo, razgovaralo o sporazumu o preživanju i razmatrali smo mogućnosti da se moj tim mobilizira i u kratkom vremenu dade konkretne rezultate. Uvaženi zastupnici, prezentirat ću vam sada ukratko prioritete naše vlade za ovu godinu, nadalje konkretne aktivnosti koje smo poduzeli od preuzimanja vlasti do sada i zatim nekoliko razmišljala o tome na koji način ja gledam na razvoj odnosa između Moldove i Europske unije. Prioriteti naše vlade su jasni i mogu se sažati u tri ključna cilja. Osiguravanje političke stabilnosti i autentičnog dijaloga između vlade i društva, zatim osiguravanje makroekonomske stabilnosti, potpisivanje sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom te ponovno uspostavljanje suradnje sa svim našim razvojnim partnerima te provedba temeljnih e, demokratskih reformi. Rekao sam vam prije nekoliko trenutka da ovaj odbor europske Europski parlament u cijelosti su neke od najjačih podupirača e, i E, pomagača Moldove kada je i trebalo poduzeti i strože korake kao u slučaju rezolucije 21. siječnja 2016. kao i potpisivanje sporazuma koje je tada se dogodilo o dubokom i širokom sporazumu sa slobodnoj trgovini sa e, Moldovom, e, Gruzijom i Azerbeđanom i također prije svega dopustite da kažem da mjere koje namjeravamo provesti kao prioritet održavaju činjenicu da smo u potpunosti svjesni problema s kojima je suočena naša zemlja i na razini kabineta na razini parlamenta. Naime, postoji konsenzus parlamentarnoj većini da reforme za dobrobit građana, a temeljem akija su jedino rješenje da se e, nadiđe sadašnji e, situacija, pat situacija u kojoj smo se našli i mislim da se možemo složiti da uspostavljanje prioriteta nije najteži e, zadatak vlade, nego stvari koje treba napraviti su vrlo jasne i jasno je također i da sve treba biti hitno odrađene. Uvaženi predsjedniče, doista nam je važno da kada se jednom provedu ciljevi reforme državnih institucija, da trebamo ponovno izgraditi povjerenje građana u političke predstavnike funkcioniranje pravosuđa i demokratski proces općenito. Dopustite sada da pređem na drugi dio u svojoj prezentaciji sa nekoliko konkretnih rezultata koje je postigao naš kabinet u, mjesecu u razdoblju od mjeseci i pola od kad smo preuzeli vlast. Znači prvo stvar o političkoj stabilnosti. Ovaj kabinet uživa solidnu parlamentarnu većinu koja je u potpunosti svjesna teške situacije u našoj zemlji i voljen je slijediti e, tempo koji će zadati vlada i E, za ugovorne e, sporazum o pridruživanju. Nakon dakle smirivanja političkog života otvorio se mogućnost dijaloga sa građanskim društvom. E, sada su svi protesti odraženi u prioritetima vlade koji, a također ostavka e, državnog tužitelja, usvajanje zakona o integritetu i neovisnosti regulatora u bankovnom sektoru su je neke od takvih zakona i ja sam kao premijer uvjeren da civilno društvo treba nadzirati ono što se događa u javnom okruženju. Civilno društvo u Moldavi mora i može biti dio procesa odlučivanja i stavljati pritisak na e, vlast. Mi pravno posjedujemo mehanizme za uključivanje civilnog društva u proces odlučivanja od razvoja do e, provedbe zakona, ali svejedno i civilno društvo i vlada moraju posebice obratiti pozornost na konsolidiranje i trajno uspostavljanje ove veze. A jedan od naših ciljeva je reformirati postojeće mehanizme kako bi se omogućilo osigurati trajno sudjelovanje, a za uspjeh provedbe sporazuma o pridruživanju računamo doista na buduću platformu civilnog društva u Moldovi i Europsku uniju, a koja će igrati ulogu promatrača i stručnog također mišljenja o ciljevima sporazuma. Prije sastanka s vijećem promicali smo ideju da predstavnici Moldove u ovoj platformi trebaju dati preporuke ili izjave o provedbi sporazuma o pridruživanju. A što se tiče ovih drugih stvari koje sam ranije spomenuo, naime ponovnog stjecanja povjerenja stanovništva, to je nešto što se može postići samo uključivanje otvorenom stavom i komunikacijom. Na popisu ciljeva vlade imamo konsolidaciju odnosa s lokalnim vlastima u Gagaziji, e, organizacija, sastanka vlade u toj regiji sa predstavnicima izvršnog odbora i e, skupštinom Gagauzije, Narodnom skupštinom Gagauzije. I u tom pogledu pokrenuli smo i aktivnosti E, parlamentarne radne skupine o posebnom e, statusu autonomnosti sa sudjelovanjem zastupnika u Moldovskom parlamentu i skupštini, Narodnoj skupštini autonomne Gaugazije i također promicat ćemo strateški pristup za nacionalne manjine koje će doprinijeti između ostaloga promicanju diverziteta i raznolikosti u društvu, sudjelovanju u javnom životu nacionalnih manjina i omogućavanju međukulturnog dijaloga još jedna dimenzija na koju usredotočujemo sve napore u ovih osam tjedana na vlasti je e, stvaranje solidne institucionalnog temelja za ispunjavanje ciljeva e, neovisnosti državnih institucija usvojili smo zakon o državnom odvjetništvu i konsolidirali ga ne, kao neovisno tijelo od političkih faktora. Izmijenili smo audiovizualni zakon e, koji je sa 5 na 2 ograničio licence za javne e, radiotelevizijske kuće, zatim smo usvojili zakone o nadzoru tržišta, obnovljive izvore zaštitu potrošača i druge Zakone koji su relevantni za ispunjavanje e, sporazuma o slobodnoj trgovini iz e, odredaba o sporazumnoj e, slobodnoj trgovini i mobilizirali smo političku volju koja je nužna za usvajanje tih ključnih zakona, a za ključne reforme koje treba provesti. U veljači smo imali ocjenjivačku misiju Međunarodnog monetarnog fonda koje je ključno za pokretanje pregovora za novi E, e, sporazum o suradnji. U ožujku početkom smo poslali dokument Europskoj komisiji, dakle aktivnosti koje treba provesti do kraja srpnja ove godine, održavajući preporuke naših razvojnih partnera i zahtjeve civilnog društva. Ovaj je dokument potpisao premijer, ali i e, predsjednik parlamenta i to odgovara odgovornosti koju je preuzela i parlamentarna većina. Te na posljedku, uvaženi zastupnici, želim vam prezentirati svoju viziju o nastavku odnosa između Moldove i Europske unije. Kao što sam rekao, ono što trebamo učiniti je potpuno jasno, prilično jasno i svakako je jasno da potpora Europske unije je važna za uspjeh naših napora u pogledu reformi. Političko udruživanje, ekonomska integracija s Europskom unijom glavni je cilj naših odnosa. To je dakle cilj za koji se iskreno nadam da će voditi do još većih nada i uspjeha. Nisam ovdje da tjažim e, Bianco Ček, naime ja vjerujem da povjerenje treba zaslužiti i to je moja vizija i naša vizija. A vraćajući se na odluku Ustavnog suda, za mislim da je usklađena s ciljevima koje sam već e, spomenuo, naime postojanje političke stabilnosti, moram priznati da za mene osobno, kada je donesena ova odluka, da je to bila prilično iznenađenje. I ne mislim da netko ko je premijer e, je sretan e, ove godine imati izbornu kampanju za predsjedničko mjesto. Ali s druge strane uvjeren sam da se ova odluka temelji i na nužnim argumentima s jedne strane, ali s druge strane volio bih e, vidjeti i pozitivne aspekte. Naime, izbor predsjednika u Moldovi uz parlamentarnu podršku uvijek je potencijal za političku krizu, jer nije uvijek bilo moguće dobiti sve nužne glasove u parlamentu za to. Ako imamo izravne izbore za pa, predsjednika, to bi značilo da će predsjednik biti izabran i izbor predsjednika ne može predstavljati ili biti izvor krize ili ograničenja za pokretanje novih e, prijevremnih izbora. Ja sam osobno već zatražio sve članove svoje vlade, kabineta da se manje bave, e, da budu manje uključeni izbornom, e, u izbornoj kampanji i mi kao vlada, kao izvršna vlast trebali bi se usredotočiti na konkretna pitanja koja su e, prirodna za ono, ono što treba obavljati kabinet ministara. E, dakle, ja sam e, na raspolaganju ako želite konstruktivni dijalog, ali želim još samo ponoviti da su parlamenti i parlamentarna većina i vlada spremni na provedbu bez odgađanja pozitivnih reformi na dobro građana i ponovno stjecanje njihovog povjerenja sporazum o pridruživanju i slobodno trgovinsko područje temelj su za postizanje tih ciljeva. Zahvaljujem. Imamo javljenje za riječ. Gospodin Preda se prvi javio, iznenađuje Hvala vam. Pozdravljam ovdje premijera među nama na našem odboru u Europskom parlamentu. Slučajno i e, smo imali priliku pozdraviti još jednog sudionika koji je bila skoro premijerka, gospođa Marija Sandu, no vaša koalicija ju je odbacila, odbila jer je ona obećala borbu protiv korupcije. Moje prvo pitanje je što vi radite po pitanju borbe protiv korupcije? Zašto mislite da ste vi više vjerodostojni e, za vladajuću koaliciju u toj borbi protiv korupcije? I postavit ću pitanje koje sam postavio i gospodinu Kandu, a nije dao odgovor. Što vi osobno radite kako biste e, vašu stranku i politiku u Moldovi riješili utjecaja E, korupcije jer ako postoji opterećenje e, za europsku integraciju onda je upravo to djelovanje tog oligarha i što ćete učiniti kako bi izbjegli da se na budućim izvorima taj oligarh više ne miješa u politička pitanja. I na kraju institucija ili institucije Republike Moldove e, što činite da one budu potpuno neovisne, a ne pod utjecajem tog oligarha? Hvala. domnule președinte. <clears throat> Domnule prim-ministru, vă spun Hvala, predsjedniče premijeru, dobrodošli. Imali smo prethodno bilateralni sastanak pa smo vodili jedan konstruktivni dijalog. nedvojbeno je da je Moldova važna zemlja za Europsku uniju. Ako pogledamo što je postignuto zadnje dvije godine, nakon potpisivanja ugovora o produživanju, pa ugovora o slobodnoj trgovini, liberalizacija viznog režima, pa i činjenica da Republika Moldova e, je najveći primatelj i najveći korisnik europskih sredstava po stanovniku. Imamo sada punu i preciznu sliku i znamo i shvaćamo koliko je važna Moldova za Europski parlament. Ovdje smo učinili sve ovdje u Europskom parlamentu što je bilo moguće za Moldovu i kao šef izaslanstva za Moldovu nastavit ćemo to e, činiti. Stabilnost je nedvojbeno nužna, no nužna je i kako bi se nešto izgradilo. A sada imate e, sve pretpostavke za izgradnju jedne solidne osnove i zakonodavstvo koje je izglasao parlament, ja pozdravljam te pakete koji su izglasani, a koji trebaju sada biti provedeni. Vaša zadaća nije jednostavna. Vi ste na e, jednosmjernoj cesti, nema sada više alternative, nema rješenja drugog nego da se ide prema naprijed. Kao zaključak želim vam reći da ljudi moraju biti na prvom mjestu a najlakši način na koji to možete učiniti jest da brzo provedete e, sporazume o pridruživanju korak po korak vi ste se opredijelili na taj raspored koji je dogovoren s Europskom komisijom. Hvala. Thank you, Chair. Uh, Prime Minister... Hvala. E, premijeru. E, vi ste pred proteklih godina na jednom sastanku u Kišingevu smo obavješteni o nevjerojatnom slučaju korupcije gdje je ogromna količina novca praktički isparila iz središnje banke. Što ćete učiniti kako biste iskorijenili slične slučajeve korupcije? i kako biste osigurali da ne bude, e, da, da takvi slučajevi ne prolaze nekašnjeno. Kako e, ocjenjujete e, stanje sigurnosti u Transistriji? Thank you very much, dear Prime Minister. Hvala vam e, premijeru. Ja sam želio e, pitati kako iz vašeg motrišta izgleda situacija s Ukrajinom, u kojoj mjeri postoji praktična suradnja na granici i osobito granici sa strovljem E, moje sljedeće pitanje također vezano uz Pridnjestrovlje da li trenutačno imate nekakav plan reintegracije te, te regije e, jer prije nekoliko godina bilo je nekih konkretnih nastojanja i pokušaja no e, za budućnost zajedničku sa Europskom unijom, naravno da je pitanje Pridnjestrovlja jako važno. Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe mit zwei Hvala. Ja sam sa dvoje kolega iz Europskog parlamenta prije nekoliko tjedana posjetila Čizinao i iskreno rečeno zapanjeo me dojam koje su, e, koje smo stekli nakon tih razgovora u Čisinovu. Ja bih željela znati da li vi doista način kako je e, izgrađena ova zadnja vlada, da li to smatrate prihvatljivim? Jer brojni e, građani, posebno oni pre, proeuropski orijentirani građani su rekli da taj postupak nije imao nikakve veze s demokracijom i rado bih e, e, zapravo isto se vratila na ovo pitanje krađe stoljeća, ta ogromna količina novca koja je naprosto nestala i gdje se već dugo pokušava nešto učiniti. Možete li reći da li su tu uključene i europske banke, igraju li određenu ulogu, možete li nam također reći e, da li će Eurojust sudjelovati u rješenju tog slučaja koje je uopće stanje e, istrage u tom slučaju jer e, to je bila jedna od velikih e, stvari koja se tema koja se provlačila kroz razgovore u Čisinovu. Vi jeste proeuropski orijentirani, ali znači li biti proeuropski orijentiran da možete i dalje prikrivati tako ogroman korupcijski skandal jer e, taj e, razotkrivanje istraga tog skandala je gotovo jedno od najvažnijih pitanja. Jutro sam i čula e, da je Ustavni sud promijenio uvjete za predsjedničke izbore, da se predsjednik ponovno bira izravno kao što je to bio slučaj, slučaj prije 2000. godine ili 2001. No istovremeno su se izmijenili i uvjeti za kandidaturu, što znači e, da mm, je nužno da se živi u Moldavi, e, Moldovi određeni broj godina, da mora osoba biti starija od 50 godina i tako dalje. E, postoji li nekakav postupak u Ustavnom sudu u kojem se pokazuje da institucije u Moldovi ko, e, e, su zaista neovisne i da funkcioniraju neovisno. Hvala predsjedniče vlade. Prije svega želim e, istaknuti jednu stvar. Bio sam u Donbasu i smatram da Donbas spada u rusku kulturnu sferu. Međutim, to ne vrijedi za Moldavu. Moldava ima povijest koja spada u zapadni krug, po meni Moldava spada na zapad i već su carevi htjeli dakle da se uključi u rusko carstvo. S obzirom na to ja potpuno shvaćam e, vašu, vaš osjećaj pripadnosti Europskoj uniji. Međutim, bitno je da se i tu držimo nekih kriterija. Ja bih rado da mi te iste kriterije primjenjamo i kod nas. kriterije kao što su dobro upravljanje, transparentnost i tako dalje, no u svakom slučaju možemo reći da i kod vas tu ima prostora za poboljšanja. Ako vi želite imati ključnu ulogu u doprinosu koji ćete dati Europskoj uniji koje se želite pridružiti, vi morate imati ulogu mosta. Ja inače dolazim iz Alzasa, dakle vi ne biste trebali tu raditi u duhu e, prekida s Rusijom. Vi trebate imati ulogu mosta. Rusija je tu, Rusija je također evropska zemlja i najgore što možete učiniti jest da se odlučite za ono za što su se odlučili u Ukrajini, dakle da vi zapravo učinite taj raskid, da se, da se ne odlučite za to da budete most i tamo je sada došlo do stečaja, no ne mislim da će na kraju Evropska unija platiti za taj stečaj, nego Rusija. Dakle, mislim da trebate zadržati tu dimenziju, iako se slažem s vama, e, vi više spadate u Evropsku uniju, no mislim da biste trebali i dalje e, ostati u tom e, toj široj Europi. A što se tiče NATO saveza, najbolje je da zadržite neutralan stav jer je to najbolji način da se ublaže sukobi. Donbas pripada Rusiji, Moldova pripada Europi, ali eh, E, mora ostati neutralna, samo će onda imati dobre izglede. Gospodine predsjedniče vlade, meni je isto stalo do onoga što su i brojni drugi kolege spomenuli, da građani počnu imati povjerenja u institucije države, a ne da sumnjaju da se tu radi samo o nekoj fasadi e, a iza koje se na drugačiji način uređuju stvari. Po mom mišljenju E, to mora za građane postati konkretno iskustvo. A evo, spomenut je i taj veliki skandal sa nestakom novca. E, po moje pitanje u tom kontekstu postavlja se pitanje vlasništva e, dionica banaka. Kome zapravo pripadaju banke? to bi bio jedan važan doprinos transparentnosti u vašoj zemlji kada bi se vlada pobrinula da vlasnički odnosi u moldovskim bankama budu javni Ka, e, kao što to recimo funkcionira u offshore području. E, spomenuli ste audiovizualno područje i novu regulativu tamo E, pitanje broja licenca za audiovizualne medije. Moje pitanje e, odnosi se na proces dekoncentracije u području medija e, koji kako ćete postići to razdvajanje u području radioemisijskih medija, audiovizualnom području. I zadnje pitanje, već je to isto spomenuto. Kako ocjenjujete aktivnosti e, Ruske federacije? E, naime, proruske stranke u, imaju visoki stupanj e, pristaša u no to se može ocijeniti, odnosno razumjeti jedino na način da lokalne stranke nisu mnogo postigle, jer ne znam što bi drugo e, potaklo ljude da se orijentiraju na tu stranu. Hvala. Hvala predsjedniče. Ja ću sada nastaviti na službenom jeziku Moldove, odnosno na rumunjskom jeziku. Premijeru, lijepo vas pozdravljam. Izuzetno nam je zadovoljstvo što vas možemo ovdje pozdraviti. Moldova po svojom zemljopisnom položaju, tradiciji, kulturi, jeziku i tradiciji spada u Europu i spada e, zemljopisno na jugoistok Europe, a ne u euroazijski prostor. Da kako od vas se traži da provedete ambiciozan program političkih, e, gospodarskih i društvenih reformi Istovremeno vidimo da bivša sovjetska propaganda i aktualna ruska propaganda i dalje djeluje i to primjećujemo ne samo u Moskvi nego i drugim dijelovima Europe, a isto tako i u Moldovi. Oni tvrde da su Moldavci Slaveni, a svi znamo da je to narod koji potječe od Rimljana. i da potiču iz regija koja se zvala Besarabija. To isto tako vidimo i u obrazovnom sustavu Republike Moldove. I zanima me možete li reći treba li učiniti više kako bi se suzbile sve te mistifikacije kada je riječ o moldovskoj kulturi i povijesti. I ne mislite li da je neophodno ne samo reformirati obrazovni sustav sa desne strane rijeke Dnjepar, e, djeca e, u tom području više nisu u mogućnosti pohađati nastavu na svom materinjem jeziku, odnosno na rumunjskom. Isto tako ako sami građani ne znaju odakle dolaze, kako mogu znati kamo žele ići? Možete li im objasniti da bi im bolje bilo zajedno s Rumunjskom unutar Europske unije, a ne u Euroazijskoj uniji. Jer u ruralnim područjima se i dalje govori o tome da je bilo mnogo bolje za vrijeme Sovjetskog saveza ti bi ljudi trebali shvatiti da će njihov životni standard, njihove e, mirovine biti mnogo više ukoliko budu u EU uniji zajedno s Rumunskom. Hvala predsjedniče. Dopustite mi da vas e, pozdravim premijeru i da pozdravim vaše izaslanstvo u čijem sastavu je i ministar vanjskih poslova. Tu je isto tako i veliko izaslanstvo iz vašeg parlamenta. Čini mi se da ovdje obilježavamo tjedan Moldove u Europskom parlamentu. Doista ja sam imao vrlo otvorene i učinkovite kontakte s vama početkom veljače kada smo se sastali u Kišnjevu i bio sam e, impresioniran vašom odlučnošću da nastavite s reformama. U to vrijeme niste djelovali kao optimist, sada djelujete mnogo optimističnije i vidim da je trenutna koalicija u Moldovi na vlasti i da funkcionira prema obećanjima. Vi ste neke stvari rekli i neke ste već proveli. Ne sve, ali neke da. Ja pozdravljam e, činjenicu da je Moldova sada nastavlja s reformama, to je vrlo važno. Vi zapravo nemate alternativu. I sami ste rekli da vidite drugačiju budućnost za Moldovu. Ja se nadam da će to biti europska budućnost. Isto tako cijenim e, vaše napore, posebno vezano uz putokaz koji je već izrađen. Bitno je spomenuti da su neke stvari već postignute. Dakle, tu je reforma uprave, zatim imenovanje novog guvernera Središnje banke, novi zakon o državnom odvjetništvu. Ja se nadam da će se taj putokaz provesti i ranije nego što je zacrtano, mjesec ili dva ranije, budući da je Moldova naš partner. Gospodine premijeru, e, vaša nazočnost ovdje e, je nama bitna i također je bitno da se postigne preliminarni dogovor sa MMF-om. E, u Kišnjevu je već bila misija MMF-a, oni su otišli, međutim sada bi trebala doći nova misija koja bi trebala ispregovarati novi sporazum i to će biti još važnije. I zato bih vam bio zahvalan da iznesete svoje komentare o tome kako vi gledate na to koja je perspektiva za postizanje dogovora s MMF-om i želim vam mnogo sreće u vašem radu. Mi pratimo razvoj događaja u Moldovi i ranije smo bili razočarani zbog razvoja događaja, no nadam se da će se situacija izmijeniti u budućem. Hvala vam predsjedniče. E, Gospodine premijeru, jasno je da Moldovi treba proevropska vlada. Zahvaljujući tome će moldovski građani imati koristi od približavanja Europskoj uniji. Međutim, to treba biti vlada koja neće samo deklarativno reći da je proevropski orijentirana, nego i u provedbi sporazuma između Europske unije i Moldove. Ja sam primio na znanje da ste usvojili putokaz e, za provedbu e, SSP-a, a prva točka u tom putokazu je borba protiv korupcije. No zanima me što ćete konkretno poduzeti kako biste poboljšali funkcioniranje antikorupcijskog centra, koje ćete zakonodavne mjere predložiti i na koji način ćete se pobrinuti da se one provedu u djelo. Svi znamo da je provedba ključna. Što se tiče ovog gospodarskog kriminaliteta u bankarskom sektoru, neke kolege su već spomenuli taj problem, mislim da treba odraditi tri stvari. Kao prvo treba vratiti novac do posljednjeg centa i zanima me što poduzimate u tom smislu s obzirom da nema nikakvog napretka u istrazi i predviđate li suradnju sa institucijama Europske unije koje imaju više iskustva u području pranja novca, e, zatim suzbijanja gospodarskog kriminaliteta i e, izbjegavanja plaćanja poreza. Dakle, kako ćete vratiti novac, kako surađujete sa institucijama Europske unije i što ćete učiniti kako biste povratili povjerenje stranih ulagača u bankovni sustav i što ćete učiniti kako biste poboljšali nadzor nad bankarskim sektorom kako se ovakva kriza ne bi ponovila. Da kako činjenica da ste imenovali novog guvernera na središnje banke je vrlo dobra stvar Međutim, e, politička neovisnost tog tijela mora biti ugrađena u e, zakone. I možete li nam nešto više reći o gospodarskoj situaciji u Moldovi? Vidimo da je e, nacionalna valuta deprecirala, inflacija je na najvišoj rezini u posljednjih sedam godina, a strana ulaganja padaju. Dakle, svi pokazatelji se pogoršavaju i to je zabrinjavajuće. Bojim se da će se situacija s javnim financijama Moldovi pogoršati i da će biti manje novih radnih mjesta u predstojećim mjesecima. Hvala. Hvala predsjedniče. Gospodine premijeru, na početku vam želim reći da mi je zadovoljstvo što vas vidim ovdje. Ja ne želim ulaziti u sukob između SID-a i EPP-a što se tiče novije moldovske povijesti. Da parafraziram Moldovca. Dakle, jedne i druge se može kriviti, jedni i drugi su imali svoje slabosti, a bivši premijer iz druge političke obitelji dao je svoj doprinos političkoj i gospodarskoj krizi u vašoj zemlji. Moje pitanje je što možemo trenutno poduzeti kako bismo pomogli Republici Moldovi i ja Želim reći kolegama, niti jedna druga zemlja nije više zainteresirana za teritorijalni integritet Moldove od Rumunjske. I htio bih da to bude jasno svim kolegama. Kako tu ne bi bilo nikakve sumnje. Kolege su već spomenuli putokaz za provedbu sporazuma imam jedno pitanje. Što se tiče zakona o središnjoj banci, ovlastima središnje banke i kriterijima za odabir osobe e, za guvernera središnje banke, zanima me kada će se to provesti u dijelo. Zatim netko je spomenuo prijevaru velikih razmjera. Kada možemo očekivati prve rezultate istrage? nakon tog velikog e, skandala, te afere, kada su građani izgubili povjerenje u političke stranke u Moldovi. Imam još jedno pitanje. Velik broj ljudi u Moldovi spominje agresivno strano financiranje političkih stranaka, što je izravna prijetnja nacionalnoj sigurnosti Moldove. Zanima me što vaš kabinet namjerava poduzeti kako bi se uklonio taj sigurnosni rizik koji je sastavni dio jednog hibridnog rata koji nam je dobro poznat u Europi, a neki, iako neki od nas to ne žele priznati. I na kraju želim vam mnogo uspjeha u radu, ne zato što govorim u ime političke obitelji. Alternativa vašem kabinetu je vrlo jednostavna, privremeni izbori. Oni koji se vode tom iluzijom trebali bi znati da prijevremeni izbori eh, podrazumijevaju pobjedu socijalističke stranke i Renata Osatija. E, koji zapravo se odriču ovog sporazuma sa Europskom unijom, dakle da moramo biti lucidni i trebamo vas podržati. I razmišljam o drugačijem pristupu e, misiji u Kišnjevu, misiji Europske unije. eu Hvala. Ja sam jedna od onih koji su pozdravili činjenicu da Moldova ima kabinet predsjednika vlade. Ja se nadam da ćete vi biti predsjednik vlade koji će pružiti posljednju šansu Moldovi. U nekim drugim okolnostima prijevremeni izbori mogli bi e, dovesti do e, uistinu teških posljedica po europski put Moldove. Imam jedno pitanje vezano za odluku Ustavnog suda. Kao pravnica moram priznati da me to iznenadilo, no mi to moramo prihvatiti tako kako jest. Kada očekujete da će se održati predsjednički izbori, naime to će također utjecati na brzinu vaših reformi, dakle reformi koje su nužne i koje ste već pokrenuli, a još jedan put ih pozdravljam. Pozdravljam i vašu odlučnost. E, jeste li razmišljali o tome e, kakvog bi utjeca imalo kada bi predsjednik bio iz druge političke opcije. Naime, mi u Rumunjskoj znamo o čemu se ovdje radi i ne bismo trebali e, govoriti o stranačkoj politici, nego bismo trebali podržati one koji će E, ustrajati na europskom putu za Moldovu. Hvala. Gospodine premijeru, dobrodošli u Europski parlament. Kao predstavnik mađarske manjine u Rumunskoj i kao javna osoba te predsjednik Nacionalnog mađarskog vijeća u Transilvaniji, dopustite mi da vam pružim jamstva o punoj potpori mađarske zajednice vašem radu i e, vašoj borbi protiv, protiv korupcije. Na vašoj dužnosti premijera. Vi ste posljednja šansa za Moldovu u ovome trenutku. I dopustite mi da vam sad postavim nekoliko pitanja o rumunjskom identitetu u odnosu na moldovski identitet. Dobro znamo da Srbija osporava rumunjski identitet e, Vlaha. Rusija ne priznaje rumunski identitet građanima Republike Moldove. Kakva je zapravo stvarna situacija? Prema prema nekom, nekim pomističkom pokretu mi smatramo da Dakle, neki sindikalni pokreti smatraju da vas možemo dakle, još više podržati na vašem putu prema Europi. Izuzetno je bitno ne samo zbog prošlosti, nego i budućnosti da nastavimo na tom putu nacionalnog jedinstva, bez obzira na to što živimo u dvije evropske zemlje. I na kraju, Želim vas e, pitati nešto vezano uz položaj manjina u Moldovi. Za nas Mađare autonomija e, Gaugauza, Gaugauzije je za nas primjer i kakva je situacija sa e, ruskom manjinom u Moldovi, dakle odnosno onima koji govore ruski i još jedno pitanje koje se tiče pravoslavne crkve. Znam da postoje podjele unutar pravoslavne crkve. Ja sam osobno vjernik, pa vam postavljam ovo pitanje. Dio je za Moskvu, a e, drugi dio je više prorumunski orijentiran. Dakle, što je s tim raskolom? E, kako to može utjecati na nacionalno jedinstvo Moldove? Hvala. answer everything. parlamentari, Uvaženi zastupnici, e, dopustite da vam za početak zahvalim na svim komentarima i svim pitanjima. I Pokušat ću odgovoriti na većinu vaših pitanja. Evo, barem onako kako sam ih ja shvatio. Evo za početak ponavljam da čovjek pred vama, ali i cijela vlada su u potpunosti svjesni sadašnje situacije u Republici Moldovi. Svjesni smo i naučili smo i lekciju i sada želimo e, riješiti stvari koje su uzrokovale ovu situaciju. Mi ih nismo uzrokovali. Žao nam je što smo razočarali i građane Moldave i strane partnere i upravo zato sam od samog početka rekao da je glavni cilj vlade bio e, ponovno povratiti povjerenje građana i vjerodostojnost državnih institucija i političkih e, klasa te također ponovno povratiti povjerenje stranih partnera kako bi se mogli vratiti na europski put. A kada govorimo o europskoj prošlosti, dopustite da kažem evo da sam svjestan i neću samo držati govore ili pokušavati uvjeravati ljude populističkim izjavama nego evo vas molim da ne sudite temeljem aktivnosti rezultata koje smo postigli i evo da ne kažemo zagradi nešto što, odnosno da vas nešto zamolim. Ne biste trebali e, cijeniti drvo po njegovom korenju jer mi smo također e, bili i e, u vladi proteklih godina, ali e, drvo trebate cijeniti po plodu koji će donijeti. Evo sad da odgovorim. Ono što mi trenutno činimo kako bismo uklonili oligarhe iz eh, političkog života u Kišnjevu, spomenuli smo, neke, spomenute su neke osobe i one su dio naše političke stranke i dopustite da način na koji mi stvari gledamo nije samo u mijenjanju političara ili strana kao vladi. To neće nužno riješiti probleme s kojima se Republika Moldova trenutno suočava. Problemi se mogu riješiti sustavnim djelovanjem i promjenama u sustavu, u političkom sustavu. I upravo zato Prije svega, dakle, želim reći da u e, vladi mi radimo sa konkretnim konceptima i trudimo se izbjeći bilo kakve generalne pojmove koji bi mogli voditi do spekulacija. E, prava identifikacija postojećih problema u organizaciji političkih aktivnosti u Republici Moldovi omogućiti će primjenu odgovarajućih rješenja. I dopustite evo da postavim jedno drugo pitanje. Kako možemo dakle osigurati postojanje neovisnosti političkih stranaka kako one ne bi svoje aktivnosti uvjetovale eh, aktivnostima jedne osobe ili ograničnog broja osoba. Jedno od rješenja koje smo ovdje pronašli je političko financiranje stranaka, odnosno proste dakle javno financiranje političkih stranaka. Dakle u ovom e, pogledu na zakon o državnom proračunu za 2016. A, e, predviđa odgovarajuća sredstva za financiranje političkih stranaka. S mojeg e, gledišta ovo je rješenje za neovisnost političkih stranaka kako one ne bi bile ovisne o jednoj osobi ili skupini osoba jer u tom slučaju onda možemo govoriti o utjecaju oligarha i njihov utjecaj na državu. Sada ću e, još nastaviti i reći nešto o načinu na koji je vlada preuzela vlast. Nije baš to bila najsretnija situacija, ali osim dakle toga želim samo kratko reći da je vlada preuzela e, vlast e, poštivajući sve odredbe ustava i sa uz potporu 57 zastupnika ubrzavajući postupak e, za polaganje zakletve i preuzimanja e, vlasti. To nije e, dovoljno temelj za kritiku koja je izražena nakon toga. Što se tiče Pridnjestrovlja, i odnosa s Ukrajinom. Jedan e, je važan aspekt. E, molim vas samo malo e, za red i mir. Gospodine Fallon, možete li biti tiho? Dakle, u odnosu sa Ukrajinom i Pridnjestravljem postoji mogućnost za Moldaviju obzirom da je predsjedništvo OSCE e, trenutno u njemačkim rukama. E, bili smo, sastali smo se s predsjedništvom i diskutirali o nekim konkretnim elementima. Dakle, po mom mišljenju, politika malih koraka može dovesti do odgovarajućih rezultata. Namjera nam je zajedno do kraja travnja postići sastanak 3 plus 2, a onda krajem, do kraja svibnja održati i sastanak 5 plus 2. A izravno u odnosima s Ukrajinom imamo projekt zajedničke granice za carinu i graničnu policiju a to je tema o kojoj se raspravlja, ali po našem mišljenju dobra prilika za provedbu e, time što će se dobro obavijesti svi oni koji žive u području Pridnjestrovlja, e, a primjenjuše su nekoliko koraka, prvo carinska kontrola, tek onda kada imamo postignemo puno povjerenja, onda također i graničnu policiju kako bi se shvatilo da će to biti korisno prije svega za građane koji žive na ljevoj obali e, rijeke Njestre koji više neće morati ići u Kišnjevo radi carinskih stvari nego će to moći učiniti na licu mjesta. I još nekoliko elemenata o odluci Ustavnog suda, a vratit ću se na tu temu jer postavljeno je nekoliko pitanja u odnosu na to. Naime, rečeno je da se ova odluka temelji na određenim argumentima, a mi ćemo pokušati, e, znači mi u izvršnoj vlasti, ne uključiti se u izbornu kampanju nego izvršavati svoje zadaće u okviru vlada. A vidim i tu i pozitivne aspekte ili izravni izbori e, za predsjednika, znači izravno od strane građana je zahtjev koji je, na koji je više od 90% populacije izrazilo u anketi. Procijenili smo da imamo dva mjeseca od 23. ožujka kada sadašnji mandat predsjednika istječe da pokrenemo postupak i utvrdimo datum predsjedničkih izbora i u tom razdoblju će biti nužno prilagoditi postojeće zakonodavstvo zato što prelazimo na drugačiji način izbora predsjedničkih izbora i stoga će biti nužno osigurati odgovarajuća sredstva, ali moramo priznati da političke stranke trebaju u to vrijeme jer nisu još mogli identificirati eventualne kandidate za te izbore. Da to će trebati vremena i svakako e, treba još i 60 e, ili 90 dana za izbornu kampanju. Dakle, od 23. E, ožeka plus 23. peti plus 60 90 dana e, srpanj ili kolovoz. A mislim da to nije najbolje vrijeme za predsjedničke izvore, znači s mojeg gledišta. Dobro, ali... Dobro, to nije zacrtano u kamenu, ali parlament će utvrditi koje će biti najpogodnije vrijeme za predsjedničke izbore. Najvjerojatnije negdje na jesen početkom jesene, dakle. E, još jedno pitanje koje se ponovilo nekoliko puta. Imali smo misiju Međunarodnog monetarnog fonda u Kišnjevu, misiju procjene. E, i želim vam reći samo dakle jednu stvar bez nekih interpretacija da smo E, imali sastanke, vrlo konstruktivne smo rasprave o državi i postoji jedno, jedan sporazum, ali bez ovih uvjetovanosti. E, I na kraju se je napravila dijagnoza za još tri banke u e, Republici Moldovi, od kojih su tri već provele reviziju. U trećoj do kraja ožujka će biti provedena revizija i onda ćemo imati zajednički sastanak Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda koji će se održati u Washingtonu sa sudjelovanjem guvernera, Središnje banke iz Kišnjeva i ministra financija i nadamo se da ćemo u roku od mjesec dana nakon tog sastanka postići sporazum sa MMF-om, a što znači E, recimo procjenu za početak e, lipnja ove godine. Nije e, sam po sebi cilj dobiti novac od MMF-a, nego ako uspijemo postići sporazum sa MMF-om, onda ćemo imati jednu drugačiju dimenziju dijaloga i financiranja sa stranim partnerima. Dakle, još par riječi o ovom roadmapu. To je bila dobra inicijativa povjerenika Hana da, koju smo prihvatili jer smatrali da je korisna. Znači, ovaj roadmap predstavlja e, obveze koje je Moldova preuzela, a u odnosu na provedbu sporazuma o pridruživanju a, e, održavaju se u e, vremenskom jednoj tabeli za vremensko provođenje sa konkretnim rokovima i mislimo naravno da je korisno i nužno i meni osobno i u mom svojstvu premijera jer to je nešto o čemu se puno raspravljalo u parlamentarnim skupinama i postoje neke e, zajedničke obveze koje su vlada i parlament zajednički preuzeli i bio sam doista srećan kad je parlament doista intervenirao kako bi izmijenio neke rokove za neke aktivnosti spomenute u roadmapu. Naime, shvaćeno je koja je odgovornost ovdje i sad odlaze u e, Briselu u vijeće e, gdje se već e, odradio taj jedan dio i izradio taj dio roadmapa. I mislim da imamo doista e, konstruktivnu suradnju sa Ugazijom u Um, Republici Moldavi. Moldovi pre, krenuli smo u raspravu sa predstavnicima vlade i narodom uh, Gaugazije i 4. ožujka ove godine organizirali smo sastanak vlade u Gaugaziji i tamo se usredotočili posebice na probleme s kojim se suočava ta regija a to je bilo odraženo u određenim konkretnim predloženim aktivnostima. Imali smo e, trajni odbor koji će u mjesec dana otvoriti ko, o kojim se sve pitanjima radi. A onda će oni predložiti zajednički dogovoreni akcijski plan od strane e, vlade u Kišnjevu i predsjednika Gaugazije. Također e, želim nešto reći o civilnom društvu. Mi nikad nismo prikrivali činjenicu da moj, moj stav prema dijalogu s civilnim društvom, a to je moje osobno isto uvjerenje, naime da u svakom trenutku treba postojati nadzor i pritisak od strane civilnog društva na vladu. Čak i kada su demonstracije počinjale u Kišnjivu, iako ja sam u tom trenutku bio ministar, ja sam ih smatrao korisnima jer taj pritisak mobilizira e, vladu i čini sve napore učinkovitima. Ono što se dogodilo upravo ono što ste vidjeli, a naime E, Učinili smo sve napore da se otvori dijalog, ali također taj dijalog bi trebao biti konstruktivan i upravo zato smo već održali niz e, sastanaka s nekoliko e, skupina predstavnika civilnog društva i raspravili smo tu razne teme, od kojih su neke odrađene i riješene i zajedno sa predsjednikom parlamenta htjeli smo se vratiti e, metodi dobre suradnje kako bismo postavili nacionalno vijeće sa predstavništvom civilnog društva i zajedničkim tajništvom parlamenta i vlade pa bismo imali mogućnost e, njihovog preispitivanja nacrta koji dolaze u vladu ili nacrta poslanih u parlament kako bi se uključili kada postoje konstruktivni prijedlozi intervencije. Također, spominjem i bankovni i financijski sustav, jer istina je da bankovna prevara koja je destabilizirala političku stabilizaciju u Kišnjevu na kraju, se mora nastaviti, dakle stabilizacija banaka i izvješće koje će biti uskoro gotovo i državne institucije moraju učiniti svoj posao dovršiti, istragu i utvrditi sve krivce, sve koji su bile uključene u bankovnu prijevaru s jedne strane, a s druge strane je važno je poduzeti sve nužne mjere kako bi se povratio novac e, i također još važnije s mog gledišta e, sve aktivnosti e, poduzeta vlasti u Republici Moldovi E, da se onemogući bilo kako, da se ikada tako nešto ponovno dogodi. Dakle, s jedne strane treba ojačati regulatorna tijela, Središnju banku u Moldovi i Nacionalni odbor za financijska tržišta. E, razvili smo naime paket nacionalnih zakona koji će ojačati te institucije i to je bilo odobreno u prvom čitanju u parlamentu i pa, e, konačno će završno čitanje će uslijediti. A s druge strane, imenovanje guvernera Središnje banke nedavno od strane parlamenta e, u transparentnoj e, natjecanju sa sudjelovanjem tržišnog, civilnog društva i također i visokog savjetnika Europske unije. Dakle, to mi je dalo puno nade da ćemo uspjeti postići stabilnost u ovim sektorima, a tim više što e, revizija koja je provedena u tri banke e, će rezultirati, odnosno e, moći će se intervenirati u aktivnosti tih banaka kako bi se osiguralo da će u bankovnom sustavu vladati relativna stabilnost te na posljedku, uvaženi zastupnici, kao što sam već rekao, molimo da nas cijenite temeljem e, rezultata naših aktivnosti. E, Ako će biti javno objavljeni u svim trenucima, te ćete vi o tome biti e, izvješteni na takav način da ćemo moći računati na vašu potporu i potporu Europske unije u provedbi agende eh, dogovorene između Republike Moldove i Europske unije. Uvjeravam vas da ćemo učiniti sve napore koje možemo i poduzeti sve što možemo da dobijemo rezultate u najskorijoj mogućoj budućnosti. Zahvaljujem. zahvaljujem vam doista na vremenu koji ste uzeli na nas na raspravi i eh, Nadam se da ćemo u skorijem roku uspostaviti produktivnu suradnju kako bismo e, odgovorili na zahtjeve e, i očekivanja vašeg naroda i vaše zemlje i želim vam u tome sve najbolje. Još jednom vam zahvaljujem. Thank you. Colleagues, let's start. Kolege, počnimo. Mi sada na našem dnevnom redu imamo glasovanje, dva glasovanja. Izvistite i izvjestitelji u sjeni E, na izvješće gospodine, e, gospođe Kanjete su zatražili da se odgodi ovo glasovanje. Ja se slažem da se to prihvati, ali e, da se svi ovdje složimo i da se stavi na zapisnik da se o tome glasuje u travnju na plenarnoj. To bi značilo da će klubovi imati manje vremena raspravljati o ovom izvješću prije prije plenarne. Ako nitko nema ništa protiv, odgodit ćemo to glasovanje na sljedeći tjedan. ali svejedno ćemo imati raspravu i odlučivanje u travnju. Ok, svi prihvaćaju, hvala. I onda dolazimo do izvješća Piri. Missy Piri, for the last time you can get the floor. Evo, zadnji puta <laughs> možete dobiti i želite li nešto reći, gospođo Piri. Onda, ako ne, počet ćemo odmah sa glasovanjem. Ova, oba amandmana 36, 39 i 184 su povučeni. Idemo na glasovanje, dakle. Gospođa i Ja bih žela reći, e, glasovati o amandmanima 36 i 39. Ne možemo jer su povučeni, ne možemo njima glasovati. Time je stvar ta riješena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 Što se tiče amandmana 536, tu se radi o naseljavanju eh, okupiranih područja na Cipru koje je okupirala Turska. Ja sam za to da to je trebalo biti uzeno u paragraf 28a, a sada ulazi u Z desno i ja bih želio da se odvojeno glasuje o amandmanu 536 u okviru kompromisa slijedit ćemo uobičajeni postupak gospođa Velova. Jag eh, tal, sa alldeles nyligen är att min grupp tar över de två ändringsförslagen. Moj klub eh, preuzima dva, eh, dva amandmana 36 i 39 koji su povučeni. Znači mi kao klub ih preuzimamo. 36 39. Dobro, onda ćemo glasovati o 36 i 39. Nakon članka 169 stavka 5. Wir kommen Krećemo s glasovanjem. U članku 5 stoji da ako neposredno nakon e, povlačenja amandmana netko drugi preuzme te amandmane, o njima se mora glasovati. Tako piše u poslovniku. Idemo na glasovanje. Prvo je amandman 101 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Antrag kompromis 8. Kompromis 8 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se kao i prethodni. 103. Ne. Dolazimo do kompromisa 9. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim amandman 142 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 11. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 12. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim 183 u tri dijela. Što je Galija podijeljena u tri dijela. Ko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Provjerit ću. Ne, klub je odlučio ne, gospođo Preda. Moramo početi iz početka. žena i tehnika. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Trideset devet prema osamnaest usvaja se. Za drugi dio, ko je za? protiv suzdržani usvaja se, treći za, zadnji dio eh, se ne razmatra zbog kompromisa 13. Kompromis 14. koje je za, protiv, suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14 za protiv suzdržani usvaja se. Dolazimo do amandmana 209 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 16 za protiv suzdržani usvaja se. 232 za protiv suzdržani usvaja se. 233 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dvjesto trideset četiri EPP e, glasa za socijalističke amandmane protiv socijalista. Sorry that I'm confused. Ispričavam se ako sam zbunjen. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Ali je EPP, <laughs> EPP pobjedila na socijalističkom glasovanju. E, 36 prema 26 e, za, znači 17 za protiv usvaja se, zatim 245 ko je za, protiv, suzdržani, još jednom ko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 253 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 265 za, protiv, suzdržani, odbija se. 266 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 269 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 286 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 288 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Mislim da se usvaja, ali provjerit ću. Zatvaram glasovanje. 43 u odnosu na 24 usvaja se. 290 za, protiv, suzdržani, odbija se. 291 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 302, 303 za, protiv, provjerit ću. Zatvaram glasovanje. Trideset šest u odnosu na dvadeset sedam usvaja se. Dolazimo sada do kompromisa dvadeset tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 21 za. Protiv suzdržani Usvaja se. Amandman 21. To je bilo 21. Znači dolazimo sada do 304 za. Protiv suzdržani odbija se. 305 za. Protiv suzdržani odbija se. 308 za. Protiv suzdržani odbija se. 307 za protiv, suzdržani, odbija se. 309 za, protiv, suzdržani, odbija se. 310 za, protiv, suzdržani, odbija se. 311 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, provjerit ću. Zatvoram glasovanje. Jedan socijalist previše, <laughs> ne samo jedan. Trideset dva prema trideset četiri odbija se. Dolazimo do 313. trinaest jel tako da za protiv suzdržani odbija se. 314 za, protiv, suzdržani, odbija se. 306 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 23 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Zatim 330 u dva dijela. Ko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani usvaja se. Ko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani odbija se. Dolazimo do amandmana 331 za protiv usvaja se, kompromis 24 za protiv suzdržani usvaja se, 315 drugi dio, koje je za drugi dio, protiv suzdržani odbija se. Kompromis 25 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 26 za protiv suzdržani usvaja se. To je bilo zajedno sa usmenim amandmanom. Zatim kompromis 27 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 28 za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 378, 378 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ovo provjerimo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 35 prema 30. 379. Ne, bio sam prebrz. 29. gdje smo sada? Da. Kompromis 29 za. Protiv suzdržani usvoja se. Sad smo na 379 za protiv, suzdržani, usvaja se. Provjeriti. Dobro. Zatvaram glasovanje. Kompromis 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30, kompromis 32 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 411 kao dodatak, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 419 za, protiv suzdržani, odbija se. 420 ko je za, protiv suzdržani, odbija se. Provjeriti. Mm, mm, mm. Dakle, je to došlo tako uvjerljivo. Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Žao mi je. 421 e, za, protiv, suzdržani odbija se. 422 za, protiv, suzdržani odbija se. 423 za, protiv, suzdržani odbija se.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 425 dafür, also abgelehnt. Odbija se, dakle, 425 e, za, protiv, suzdržani. I tu ću provjeriti. Zatvaram glasovanje. On tjesno. Kompromis 33. Dagegen. Enthaltung. Za protiv suzdržani usvaja se. 438, samo drugi dio koji je za, protiv, suzdržani, provjeriti. Poimenično glasovanje. Zatvaram glasovanje. Više nemam pojma. Hm? Antrag 449, 400. Amandman 449, 450 za, protiv, suzdržani, odbija se. 451 dafür, dagegen, Enthaltung abgelehnt. 452 dafür. 452 za, protiv, suzdržani, odbija se. 453 za, protiv,

Suzdržani provjeravamo. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 308 na 28. 456 koje je za, protiv, suzdržani odbija se. Dalje, 457 za, protiv, suzdržani, odbija se. 458 za, protiv, suzdržani, odbija se. 459 za, a ne, ne razmatra se. 460 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34. kompromis, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 462. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 35. Tko je za? Što sam sad učinio? Sve moramo uzglasiti. A nije usvojeno. 474. Tko je za? Protiv suzdržani odbija se. 473 za protiv odbija se.

protiv, suzdržani, odbija se. Šesto za, protiv, suzdržani, odbija se. 480 za, protiv, suzdržani, odbija se. 481 za, protiv, suzdržani, odbija se. 482

Suzdržani? E, ne razmatra se što? Ne, usvaja se. 483 se usvaja. 484 se ne razmatra. 485 ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera? Zatvaram. Odbija se. 486 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 688 za. Protiv. Ne, prije toga 487, ne. Znači 487 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Da, sorry, ispričavam se. 488 za protiv, suzdržani odbija se, 489 za, protiv, provjera, mislim da se odbija. Zatvaram glasanje. Odbija se 29 na 308. Kompromis 35 eh, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 499 za. E, netko prigovara. Dobro, 499. koje je za? Protiv? Provjera. Zatvaram. 37 na 26 usvaja se. Kompromis 36. Mi smo protiv oralno, amandmana na kompromis. Onda to više nije kompromis, ako ste protiv. Mislim da je ipak kompromis, ali bez usmenog amandmana. Dobro, tko je za kompromis bez usmenog amandmana, bez, bez usmenog amandmana. Znači, očigledno je da neko je protiv, da, tako obično to bilo, da. Kompromis 36. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 511. Za, 511 protiv suzdržani provjera zatvaram 30 na 36 odbija se kompromis 37 tko je za protiv, usvaja se. Dobro, to je bilo očigledno. Ja sam to dobro tako vidio. Dobro. 528. Tko je za? 528. 528. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 529, koje je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 530, tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram. 28 na 37 odbija se. 531 za, protiv, suzdržani, odbija se. 532 za, protiv, suzdržani, odbija se. 533 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 534 za, protiv, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram. 35 na 30 usvaja se. 535 za. Protiv. Suzdržani provjera, ali mislim da se osvaja. Zatvaram. 37 na 29 usvaja se. A zatim... Tako je za? protiv, suzdržani, provjera. Za ove sve zajedničke podnositelje. Kažem vam, Grci svih stranaka ujedinjeni. Ako se ne varam. Dobro. 308 na 29 usvaja se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandmani 3 i 5. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 6 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 10, 11, 12 za protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. uz pomoć gospodina Karza. Da. Glas gospodina Karza, ta. Dobro. 16. E, dvadeset 22. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20, da je riješen. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se provjera. Die Abstimmung geschlossen. Zatvaram. na 35 odbija se. 25 za. Ne, kompromis 2. Kompromis 2. Kompromis Protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, usvaja se, provjera. Zatvaram. 39 na 20 usvaja se, 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis Četiri, Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Zatim 50. Ne. Moramo 36. E, Tko je za? Ne, što? Ne. 36. Tko je za? Gospodine Preda,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 Zatvaram. 36 na 29 usvaja se. 39 ko za? Protiv? Suzdržani? Provera. Die Abstimmung ist geschlossen. Zatvaram. 39 na 24 usvaja se. 50 za. Protiv. Suzdržani odbija se. 51 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 53 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 99 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 5 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 60, amandman 60 je sljedeći. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera, iako je bilo jasno. Dobro. Pa to je za Anu Mariju, morate reći da. Zatvaram. 30 na 13, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Führung ist geschlossen. Zatvaram. We have now eight people who have not voted. Fali osam ljudi koji nisu glasali. Evo dobro, ne, jesam probudio neke od ovih osam. Dobro. A ovi zadnji dva koji nisu mogu nastaviti spavati, situacija je jasna. Zatvaram. 31 na 33 odbija se. 65 za, protiv suzdržani odbija se. 66 za, protiv suzdržani odbija se. 67 za, protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, i sedam dakle zatvaram glasanje 31 na 28 za 67 usvaja se. Znači kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se. 77 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram. Četrdeset dva na dvadeset četiri usvaja se. Osamdeset četiri za. Protiv. Suzdržani odbija se. 85 za, protiv, suzdržani odbije se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani odbije se. 90 za, protiv, suzdržani odbije se. 91 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 e, e, za, protiv, suzdržani, odbija se. Ček. Zatvaram glasanje, provjera. 53 na 11. Vrlo knap odbijeno za ne. Završno. E, otanje. Plus karas. Plus karas uz sve. Šlag na vrhu, nema karticu. 42 na 11 usvaja se čestitamo izvjestiteljici. Now we have to go

bitte, sich auf den Weg zu machen. Ich äh, rufe den e, možete li e, polako izaći ili brzo izaći da možemo krenuti na e, točku dnevnog reda 10 u suradnji sa izaslanstvom Europskog parlamenta u Rusiji, kolega Karas. i veselim se što je s nama kod nas gospodin Thomas Mayer Harting, upravni direktor za Europu i Središnju Aziju, koji će razgovarati s nama. Drago nam je što ste s nama ovdje na novoj zadaći. Veselimo se i dobroj suradnji u sljedećim godinama. Izvolite. Herr Vorsitzender, hoher Ausschuss, ich danke für die Gospodine predsjedavajući, poštovani e, članovi odbora, zahvaljujem e, na ovoj prilici da, vas izvijestim o ovim odnosima između Europske unije i Rusije i drago mi je e, što mogu zastupnike informirati o tim odnosima. Jedna od posobnosti ovoga sastanka jest da se odvija na dan nakon Vijeća za vanjske poslove, tako da vas mogu izvijestiti i o raspravi koja se vodila na Vijeću, te o tome do kojih su zaključaka tamo došli. Na početku želim reći da je ovo tjedan kada se obilježava dvije godine od aneksije Krima koje Europska unija ne priznaje. Kao što znate, mi ćemo nastaviti to davati do znanja kroz naše izjave i politiku nepriznavanja te aneksije. Tako da ćemo, e, dakle to je naime 18. E, ožujka je taj dan, ali to isto tako govori i o širem kontekstu i izazovima s kojima se suočavamo i u okviru kojih se odvijaju naši odnosi. Tu je istočna Ukrajina i destabilizacija tog područja zbog Rusije, što je jedno od središnjih pitanja i e, ozbiljan razlog za zabrinutost Evropske unije. Rusija ima obveze koje mora preuzeti što se tiče pune provedbe sporazuma iz Minska. Isto tako što se tiče Sirije, Rusija i tu ima ključnu ulogu kao supredsjedateljica ASDD-a, a kao stalna članica Vijeća sigurnosti Rusija mora imati ključnu ulogu u osiguranju tranzicije. Najavljeno povlačenje ruskih snaga od strane predsjednika Putina je nešto novo što moramo sagledati u kontekstu prekida sukoba i deeskalacije nasilja u Siriji. Europska unija i posebno ovaj parlament također brine sve manji prostor za e, neovisne političke glasove i civilno društvo u Rusiji kao i vladavinu prava. Mislim da ova situacija e, što se tiče slučaja Nadje Ševčenko nešto što jasno govori u prilog tome. Također treba jasno naglasiti da neovisno o tome što je situacija puna izazova nakon nezakonite aneksije Krima i nastavnih događaja, odnosi s Rusijom nikad nisu bili laki. Neki od problema s kojima se danas suočavamo, zapravo mnogi od njih e, potječu i prije ovih događaja. Spomenut ću samo neke od takvih poteškoća. Imali smo problema sa letovima, tranzitnim letovima preko Sibira, zatim fitosanitarnim mjerama i ja kao politički savjenik Austrije koja je pomagala predsjedanje Europske unije 2006. godine sjećam se e, kada smo imali problema sa cijenom plina 2006. godine. U tom kontekstu je vijeće za vanjske poslove po prvi puta razgovaralo o odnosima s Rusijom, dajme po prvi puta u više od godinu dana. Ja sam od samoga početka jasno naznačio da svrha tog sastanka nije kreiranje nove politike prema Rusiji. Naš pristup prema Rusiji je ostao nepromljen. Mi smo odlučni, ali otvoreni e, prema dijalogu sukladno politici Europske unije koja se oslanja na dva stupa. Zatim, e, što se tiče, to, to se ne odnosi e, na sankcije, nego općenito na odnose između Rusije i Europske unije. Kasnije će se razgovarati o sankcijama. Ova rasprava je bila prilika da se potvrdi jedinstvo Europske unije u ovoj izazovnoj situaciji u kojoj se nalazimo. Jedinstvo je naša snaga, a visoka predstavnica je državama članicama predstavila pet vodećih načela koji su sastavni dio naše trenutne politike. Dakle, nije bilo riječ o tome kako želimo da se naša politika prema Rusiji razvija u budućnosti, nego smo razgovarali o trenutnom okviru. E, tih pet načela koje je visoka predstavnica iznijela i javnosti kasnije prihvatili su svi, dakle sve države članice i to su sljedeća načela. Kao prvo puna primjena sporazuma iz Minska, što je ključni preduvjet za e, i ključni element bilo kakvih izmjena u našim odnosima. Zatim trebamo osnažiti odnose s istočnim partnerima i ostalim susjedima, posebno u Središnjoj Aziji. Imali smo vrlo kvalitetnu raspravu o tome kako postići napredak u tome i razgovarat ćemo dalje o e, odnosima sa istočnim partnerstvom na sljedećem sastanku vijeća. Zatim tu je i pitanje jačanja otpornosti Europske unije. Tu nije riječ samo o sigurnosti u najužem smislu te riječi, nego i o pitanjima kao što su energetska sigurnost, hibridne prijetnje, ali isto tako strateško komuniciranje u situacijama s kojima se Europska unija suočava Dakle, to su uh, kampanje dezinformacije koje organiziraju ruski mediji u državnom vlasništvu. Četvrto načelo oko kojeg su se ministri složili jest potreba da se i ovim okolnostima selektivno surađuje sa Rusijom u područjima u kojima je to od interesa Europskoj uniji, dakle u području vanjske politike tu imamo čitav niz primjera u posljednjih nekoliko mjeseci, to su Iran, uh, mirovni proces na Bliskom istoku, Sirija, E, Republika Koreja, e, klimatske promjene, borba protiv terorizma i neka druga područja u kojima Europska unija ima jasno izražen interes. I zatim sljedeće načelo, a znam da se u tome posebno odražava interes Europskog parlamenta i ovoga odbora, to je da se pojača potpora ruskom civilnom društvu, te da se ulože u kontakte među ljudima, te politike koje su vezane uz to područje, te održavanje dijaloga s budućim naraštajima mladih ljudi u Rusiji, obrazovanje i tako dalje. To je pet vodećih načela e, oko kojih su se ministri složili. Ja vjerujem da je to snažan znak jedinstva. Oni su definirali okvir na temelju kojega možemo i želimo surađivati s Rusijom, čak i u ovim teškim okolnostima i s obzirom na izazov koji e, Rusija predstavlja za nas, ja ću vrlo rado razraditi neka od ovih pitanja ukoliko bude e, takvih zahtjeva od strane odbora. Hvala. Gospodin Karas. Predsjedniče, veleposlaniče, srdečna hvala na ovom izvješću. Za nas u parlamentu je naravno jako važno e, da pozdravimo jasnoću ovog mišljenja koje sadrži brojne e, naputke o načinu intenziviranja tog dijaloga. Ja se pitam e, kako organizirati taj dijalog ako se istovremeno ne ispunjava ugovor iz Minska e, jer e, mi trebamo imati na, na umu ulogu Europskog parlamenta i intenziviranja dijaloga sa Ruskom domom. Hvala predsjedniče. Zapravo nisam saznao ništa novo nakon jučerašnjeg sastanka Vijeća za vanjske poslove, osim e, načela broj 4 i broj 5. Dakle, što se tiče četvrtog načela, slažem se da je to novost. Ovo peto načelo nije ništa novo jer se tražilo da se uspostave kontakti među pojedincima i sa ruskim civilnim društvom i ranije. Međutim, ovo četvrto načelo meni je dalje pomalo nejasno. Gospodine Harting, ja vjerujem da Rusija ima strategiju koju primjenjuje. Nažalost, Evropska unija ima samo interese a ponekad su ti interesi vrlo zanimljivi. I ne temelje se nužno na nekim dugoročnim e, načelima, vrijednostima kao što su ljudska prava i tako dalje. Ne vidim zapravo e, nikakvu e, stratešku promjenu u ruskim postupcima. Može li se nešto protumačiti iz sporazuma iz Minska da e, što Rusija ne razumije? Dakle, što bismo mi trebali objasniti? Mi, ako odemo tamo u Mosku kao vazali, a vidim da neka izaslanstva hitaju da odu u Mosku, premda Rusi ne mijenjaju svoju politiku prema crnim listama i tako dalje. E, dakle, Kakve tu strateške promjene vidite u ruskom ponašanju? Kada govorimo već o selektivnoj suradnji i intenziviranju dijaloga. Ti su dokumenti ICP-a su potpisani i kao prvo ih treba provesti da bi došlo do Hvala predsjedniče i zahvaljujem eh, vama na izlaganju. Ja također eh, smatram da nije bilo nekih značajnih novosti u zaključcima Vijeća za vanjske poslove, no bilo bi mi uistinu drago kada biste mogli nešto više reći o tome eh, što Vijeće podrazumijeva kada kaže da želi osnažiti veze sa Središnjom Azijom ako ima prostora za selektivnu suradnju s Rusijom, ima još više prostora za selektivnu suradnju sa Središnjom Azijom. Tamo ima nekoliko zemalja za koje ne bih htio da stupe u neke snažnije odnose s Europskom unijom. Neću sada govoriti imena, ali ne mislim da možemo e, ojačati odnose s tom regijom bez ikakvih zadrški, bez toga da primijetimo da je u velikom broju tih zemalja došlo do pogoršanja stanja ljudskih prava. Dakle, zanima me kako je to zamišljeno i što to zapravo znači da se trebaju jačati odnosi sa Središnjom Azijom. Hvala. Gospodža Kalnijete, Hvala predsjedniče hvala vama na uvodnim izlaganju na temu odnosa između Europske unije i Rusije i hvala što ste nam nabrojali ovih pet načela. Ja bih rekla sljedeće. Čini mi se da je najvažnije da se ispune naše obveze, dakle da se kao prvo u potpunosti ispune odredbe sporazuma iz Minska, i u tom smislu moramo biti vrlo dosljedni. Bojim se da postoje razne struje u Europskoj uniji koje dovode u pitanje razumijevanje tog preduvjeta e, što se tiče revizije sankcija. S obzirom da sam u kontaktu sa ruskim demokratima, oni predlažu da se te sankcije više usmjere na pojedince, dakle na ljude koji su u najužem krugu predsjednika Putina, a ne toliko na ona područja koja utječu na život ruskih građana. Najbolji zaključak jučerašnjeg sastanka vijeća, odnosno najbolji ishod je taj da smo ostali jedinstveni. No, htjela bih reći da je cijena za to jedinstvo previsoka. Mi nastojimo postići kompromis koji zapravo predstavlja Europsku uniju kao jedan slab savez. I zbog toga mi izuzetno žao, ja inače volim i zanima mi povijest, i kad se na takav način e, pokušava postupati prema zemljama koje se ne rukovode načelima međunarodnog prava, to znači da se zapravo primjenjuje jedan pristup kojim se izbjegava situacija. Nadam se da nećemo imati situaciju kao što smo imali u prošlosti s Rusijom. Ja još uvijek vjerujem da ćemo moći provesti zajedničku vanjsku politiku Europske unije i da ćemo ostati jedinstveni. Hvala. Hvala. Zahvaljujem vam na zanimljivim informacijama. Zanima me kako gledate na trenutnu situaciju u Rusiji i kakvog utjeca ima e, činjenica da je njihov gospodarski rast u padu i kako to utječe na Europsku uniju i Središnju Aziju. I općenito e, kakvu tu ulogu igraju sankcije. Ima li razloga da budemo i samo kritični ova trenutna situacija me podsjeća na vrtić. Mi stalno govorimo ako oni ne ispune odredbe ugovora sporazuma iz Minska, mi nećemo ništa učiniti. Oni tvrde da je sve u redu. I mi tako ostajemo u toj situaciji koja zapravo neće dovesti do ničega dugoročno. Kako možemo pronaći neki novi put, novi početak za taj proces? Imam pitanja uz tri načela. Prvo pitanje uz prvi, prvo načelo kako to e, i se raspravlja u vijeću za vanjske poslove recimo kao e, u Ministarstvu vanjskih poslova u Njemačkoj. Naime, tendencija posljednje vrijeme je da se o Minsku govori kao da su obje strane u sukobu e, odbijaju implementaciju na isti način. Ja mislim da je to vrlo kriva interpretacija jer zapravo se uvijek upućuje na to da E, jasno koja strana, zna se koja strana više krši e, sporazum i e, naravno i temelj cijele rasprave je tako da odjednom nestane onaj dio agresije od strane Rusije pa me zanima što je s time a zatim što je sa ovim hibridnim prijetnjama pa me zanima kako sada Rusija e, utječe na e, pregovore i sa Ujedinjenom kraljevinom i sa nizozemskom indirektno i zanima me također što znači ovaj selective engagement with Russia of issues e, of interest to što zapravo to sada znači? Koje zemlje članice sada žele bez ukidanja sankcija slijediti svoje posebne interese prema Rusiji. Hvala. Thank you. Uh, Hvala lijepo. dopustite mi da vas pozdravim u ovaj dom. Mi smo se već e, imali prilike u više navrata sastati u Beču prethodnih godina. Mene bi zanimalo sljedeće. Je li na tom sastanku bilo jasno da različite države članice provode svoju politiku i zastupaju svoje interese u odnosima s Rusijom? Je li to razlog iz kojeg nismo mogli izraditi nekakav vidljivi strateški pristup za odnose s Rusijom? Drugo, Htio bih znati je li netko rekao da ruski embargo ozbiljno ugrožava europske gospodarske interese u cjelini, a za neke zemlje je to vrlo ozbiljna situacija. I na kraju, spomenuli smo, smo sporazum iz Minska, e, dakle mislim da je bilo dosta pitanja s tim u vezi. Zanima me što je sa e, skupinom iz Minska koju ste spomenuli, a koja je formirana kako bi se riješio problem u Nagorno-Karabahu. E, Evropska unija je tu prepustila svoje mjesto Francuskoj što se nije smjelo dogoditi niti prije, a danas je neprihvatljivo. Hvala. Gospodin Štetina, izvolite, hvala. Gospodine Harting, imam dva pitanja za vas. Moje prvo pitanje tiče se sporazuma iz Minska. Taj sporazum se ne poštuje u raznim segmentima kada je riječ o prekidu vatre, teškom naružanju i tako dalje. Zanima me je li u ponedjeljak bilo nekih naznaka da će se izraditi plan B, dakle u slučaju porazuma iz Minska propadne. A mi možemo očekivati da se to dogodi, to je moguće. I što se tiče tog plana B, zanima me da li se razmatra mogućnost da se pomogne Ukrajini da se bori protiv agresije. Već smo više navrata rekli da postoji mogućnost da se Ukrajini dostavi odgovarajuća tehnologija kako bi mogli pružiti otpor Rusiji. Dakle, imali taj, postoji takav plan B? To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje se odnosi na ono što ste rekli o hibridnom ratu i dezinformacijama. Htio bih istaknuti da je obrana Europske unije vrlo slaba. Nažalost, Federica Mogherini je na upute vijeća osnovala jednu skupinu koja je trebala e, suzbiti rusku propagandu. Međutim, oni imaju samo osmero članova, a Federica Mogherini nije uspjela izdvojiti sredstva za to. Dakle, ona mora djelovati e, koristeći se dostupnim financijskim sredstvima. Kako se možemo boriti protiv ruske propagande? Ima li nekih konkretnih prijedloga za e, suzbijanje ruske propagande koja je poprimila masovne razmjene? Mislim da je to vrlo bitno pitanje za, za države članice. Izvolite, hvala. Imam dva komentara i pitanja. dva pitanja. E, dakle, evropski političari se prečesto nalaze u situaciji da su iznenađeni ruskim postupcima. 2008. u Gruziji, isto vrijedilo za Krim i Istočnu Ukrajinu i na kraju mnogi su bili iznenađeni kada je Rusija ušla u Siriju. Jučer smo dobili e, informaciju da se ruske snage sada povlače iz Sirije. Dakle, zanima me kako Europska služba za vanjsko djelovanje analizira situaciju i što misli koji su sljedeći koraci. Jer e, ako e, je Rusija na potezu, trebaju im resursi, trebaju im snage i sada nakon što su se povukli iz Sirije imaju na raspolaganju te snage. E, moje drugo pitanje je također vrlo konkretno. Više od 50 zastupnika Europskog parlamenta iznijelo jedan prijedlog, a isto tako i neki nacionalni parlamenti, da se donese odluka o uvođenju sankcija za osobe koje su uključene u slučaj Ševčenkog, koji je tu stav Europske komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje, dakle da se izreknu takve sankcije konkretnim osobama, dakle onima koji su odgovorni u ovom predmetu. Hvala. poslaniće. ja bih se želio pridružiti gospodinu Patu i pitati koje zaključke službe za vanjsko djelovanje izvući iz prethodnih slučajeva u kojima je Rusija prekršila međunarodno pravo, jer mi moramo djelovati preventivno, a ne reaktivno. E, mislim da smo uvijek bili ujedinjeni oko načela, a ta načela je ruska vlada prekršila i to na jedan neviđen način. Ako govorimo o ruskoj strategiji, onda je to očito da se igra upravo, odnosno iskorištava okljevanje Europske unije, iskorištava vrijeme, e, nada se da ćemo se umoriti i e, da ćemo e, napraviti kompromis na uštrb naših načela. E, to je vrlo opasno za našu dugoročnu strategiju da, bude, da toliko okljevamo ili da tražimo samo jednostrane kompromise jer e, to ima i utjecaja na naše djelovanje u Siriji. Također želim skrenuti pozornost na sankcije koje su konkretno usmjerene prema osobama e, to funkcionira, to dobro znamo. Mi moramo e, oduzeti ruske sumnjive e, sumnjive imovinu koja je deponirana na raznim mjestima u EU. Ako želimo imati utjecaj na rusko ponašanje, najbolje da ciljamo tu imovinu i pozivamo one koji su odgovorni za e, uhićenja, otmice, gospođe Sapčenko, e, njih također treba sankcionirati. Hvala predsjedniče. Ovo je neka vrsta nastavnog pitanja na, na ovo što je gospodin Jakon Sari rekao, koji su ti novi načini postupanja s Rusijom koje bi smo mogli iznaći. Pa mogu reći da ono što me zapravo ponukalo da se javim za riječ je ova riječ e, vrtić e, koja je upotrebljena u ovom e, kontekstu. Jer Postupanje s Putinovim režimom je doista sve, a nije vrtička igra. Pa ja mogu samo reći da se iskreno nadam da EES e e, ne govori samo o promjenama, o velikoj slici i analizi situacije na temelju razmišljanja da bi možda nama bilo bolje kada bismo imali dijalog radi dijaloga s tim režimom. Osim toga kratko bih komentirao ovo što je kolega Pet rekao da je iznenađen, uvijek iz početka iznenađen e, postupanjem Rusije. Mi doista ne smijemo misliti da dvije godine nakon e, kriminalne aneksacije Krima, da je Rusija danas nekako u nekoj novoj fazi međunarodne politike. Samo dvije godine nakon Krima, naravno da nije uopće čudno da e, čujemo vijesti o takozvanom e, povlačenju Rusije i Sirije samo nekoliko dana prije obljetnice. E, evo, samo sam htio reći jasno, s ove strane Baltičkog mora ne smijemo se dati zavarati, ništa nećemo dobiti e, od samog dijaloga radi dijaloga s Rusijom. Thank you very much, uh, Mr. This is a long list of Hvala. Ovo je dosta bio dugački popis pitanja, pa se nadam da ću moći i odgovoriti na sve. Prvo ću reći kao općenita reakcija E, neki e, članovi ovog e, uglednog odbora rekli su da ih iznenađuje da nije bilo vijesti o jučerašnjem događanju. Ja ne mislim, a rekao sam to odmah, da mislim da nije svrha jučerašnje rasprave bila nova politika Europske unije u odnosu na Rusiju. Svrha je bila definirati jedinstvo, jedinstvenost Europske unije oko nekih vodećih načela koje e, definiraju naš sadašnji okvir djelovanja. E, pa ako si mogu dopustiti slušajući sve ove komentare, e, mislim da to ilustrira da nije uvijek jednostavno definirati jedinstvenost u Europskoj uniji kada je riječ o Rusiji. I mislim da je glavno postignuće upravo bilo da smo precizno definirali i pocrtali tu jedinstvenost u, situacijama kada su rasprave s Rusijom i bile dosta teške u prošlosti. Mislim da se niko ne sla, e, da niko nije protivan tim načelima. Ja sigurno nisam netko ko pocijenjuje izazove s kojima smo danas suočeni u odnosu na Rusiju ja sam kao relativno mladi austrijski diplomat služio u tadašnjoj Sovjetskoj, e, Sovjetskom savezu kas, krajem 80. godina e, i tada smo e, osjećali veću nadu nego neke od fenomena koje bilježimo danas. Tada je Jurije Afanase bio jedan od prvih e, ljudi koji su javno progovorili o zločinima staljinizma. Naravno, u dobu, u razdoblju Staljina on se smatrao stranim agentom i danas e, se upravo ta organizacija naziva stranim agentom, agentima u okviru sadašnjeg ruskog zakonodavstva. Znači doista je veliki izazov u smislu poštivanja ljudskih prava i prostora koje se daje civilnom društvu i vijeće je mislim bilo jako svjesno svega toga. Još jedna stvar koju želim spomenuti jer su me pitali i za ulogu e, tog tijela. E, u toj raspravi nije bilo riječi o strukturi e, naših odnosa kad se god sastanemo sa Rusima. Uvijek je ta tendencija pa imamo ta dva samita, da se ne bi trebali vratiti na ta dva samita godišnje i zapravo vrijedi podsjetiti da neke od tih struktura, osobito vijeće za stalno partnerstvo, su već e, prekinute i prije sankcija jer se te strukture nisu pokazale izuzetno korisne i to me dovodi do pitanja selektivnog angažmana. Ja mislim da ni tu nema ničeg posebno novog. Ja bih se složio s analizom da je Rusija vrlo težak e, subjekt e, na međunarodnoj sceni i za nas E, ne morate tu biti prorok da biste tako nešto predvidjeli i sigurno će ostati težak subjekt u svim tim razgovorima još čitav niz vremena. E, no, E, kada i postoje neka pitanja gdje je u našem interesu da progovorimo o tome, onda to moramo i činiti. Iran je bio jedan, e, jedan takav primjer gdje imamo selektivni angažman iz različitih razloga koji su povezani i sa specifičnim ruskim politikama u Siriji gdje je naprosto nužno razgovarati sa Rusijom o Siriji, a postoji druga područja gdje mislim da bi bilo u specifičnom interesu Europske unije da, razgovara s Rusijom u obranu država članica koje su najviše izložene ruskim politikama. E, primjerice fitosanitarne kontrole Rusi. To se čini ovako tehnički, ali Rusi to koriste kao metodu e, da podjele države članice. Oni primjenjuju, kao što znamo, ta pravila drugačije na jedne, a drugačije na druge države članice i e, mislim da se vrijedi selektivno angažirati od strane Europske unije sa Rusijom po tim pitanjima jer jedino kroz Europsku uniju i kroz institucionalne predstavnike Europske unije možemo progovoriti jednim glasom u interesu selektivnih interesa nekih naših država članica. Znači nema ništa novo oko tog načela selektivnog angažmana, mi to sada i radimo i to radimo na ovim područjima gdje je to u našem interesu. Još nekoliko riječi o Minsku, pa bilo je vrlo jasno i ministri su se time složili da glavni uvjet preduvjet za bilo kakve e, značajne promjene u našim odnosima s Rusijom je puna provedba sporazuma iz Minska. E, no sad se postavilo pitanje, naravno, e, ugovor iz Minska povezuje Rusiju i Ukrajinu i jasno je da mi e, potičemo i da i Ukrajina ispuni svoj dio pogodbe, ali je isto tako jasno da sigurnosna situacija na istoku zemlje i teškoće da se osigura prisutnost OSCE-a na svim e, područjima otežava e, konsenzus kakav nam je potreban za donošenje potrebnih odluka. E, mislim da je cjelovita slika e, nešto što je jako obilježeno sigurnosnom situacijom na istoku zemlje i tu Rusija ima vrlo snažne i jasne definirane e, odgovornosti kad je riječ o punoj provedni Minska i morat ćemo ocijeniti i ministri će morati ocijeniti provedbu Minska, a što znači da će morati saslušati i što ima za reći Njemačka i Francuska koje igraju vrlo važnu ulogu u kontekstu Normandije. E, također pod ovim temom Minska, naslov Minska, pitali su me, možda znate da je visoka predstavnica nedavno posjetila Azerbeđan i Armeniju i ona je vrlo jasno rekla e, tijekom tog posjeta da mi u cijelosti i da Europska unija u cijelosti podržava prijedloge e, i su predsjedatelja procesa iz Minska kakvi su sažeti u Madridu. Osim toga, pitali su me imamo li plan B. Moje osobno mišljenje je da je naš cilj e, puna provedba sporazuma iz Minska i mislim da među ministrima postoji e, dogovor i razumijevanje da se, da to može biti samo političko rješenje, e, rješavanje tog vrlo teškog konflikta i situacije s kojom je Ukrajina suočena na istoku zemlje. Određeni broj zastupnika Europskog parlamenta pitao me što radimo e, kako bismo se borili protiv takvih e, informacija. Spomenuo je Stratkom East ja bih se složio s vama da je to doista struktura e, koju treba dodatno osnažiti, no isto tako bih istaknuo da su ministri e, bili vrlo pozitivni u odnosu na e, taj razvoj događaja i djelovanje službe za vanjsko djelovanje. Ovo je prvi puta da smo bili u ovakvoj strukturi i mislim da smo došli prilično daleko. I još ako me pitate kako tumačim nedavne ruske odluke u odnosu na Siriju, ba pa iskreno ću reći mislim da je malo prerano e, dati neke definitivnu prosudbu što to znači u e, konkretnom e, političkom kontekstu mislim da to moramo e, vrlo pažljivo ocijeniti u širokom kontekstu. E, naša opća, opće stalište da svaki korak koji će spriječiti eskalaciju nasilja u Siriji i e, sve što, sve što spriječava ta neprijateljstva je važno za mirovini proces i posebni izaslanici moraju pronaći rješenje za sirijski rat, no mislim da je u ovom trenutku još vrlo rano reći jesmo li doista to već i ostvarili i postigli. Kada je riječ o pitanju dodatnih e, e, listinga vezanih uz e, situaciju s kojom je suočena Nadja Savčenko, u Rusiji trenutačno, pa tu mogu samo reći da kao što znate bilo kakav dodatni listing bi trebao biti usuglašen na vijeću i vijeće bi trebalo razmotriti takav prijedlog u svjetlu pravnih kriterija uspostavljenih eh, u nekom pravnom aktu koje koje je temelj za takav listing. Što se tiče Nadje Savčenko, e, mislim da je tu visoka predsjednica vrlo jasno rekla e, izjavu na tu temu. E, ja, I ona je vrlo jasno naglasila da Europska unija otmicu Nadje Savčenko iz Ukrajine smatra kršenje međunarodnog prava, nepoštivanjem ljudskih prava i nepoštivanjem prava na pošteni postupak, na pošteno suđenje. E, I e, rekla je da je stanje zdravlja e, Nadi Savčenko zabrinjava i pozvala je ruska tijela da ju odmah i bez uvijeste puste iz humanitarnih razloga. I mi sada slijedimo tu izjavu i radimo na zajedničkom nastupu država članica u Moskvi na, po, po ovoj temi. Naravno nismo baš optimistični e, u odnosu na rezultate toga s obzirom na sve što smo vidjeli proteklih godina, ali i dalje ćemo nastaviti na tome inzistirati i svakako imamo vrlo snažno stalište i ujedinjeno stalište po tom pitanju. Ja evo sada gledam u svojim bilješkama jesam li pokrio većinu pitanja koje ste mi postavili. Moram reći, i to je možda jedna točka koju sam trebao na početku reći, tih pet načela, vodećih načela koje smo usuglasili e, su pod općim e, naslovom našeg, e, naše obrane europskog sigurnosnog poretka i glavna E, točka je naravno ovo što se dogodilo sa nezakonitom aneksacijom Krima i destabilizacijom istočne Ukrajine koja je uslijedila nakon toga, da je to napad na europski sigurnosni poredak i mi ćemo naravno nastaviti to jasno naglašavati i to je osnova našeg angažmana u odnosu na situaciju tamo. E, to je također pozadina e, u svjetlu koje trebamo gledati i ekonomska pitanja vezana uz sankcije. Naravno, e, zemlje, naše vlastite države članice osjećaju posljedice tih sankcija, neke više od drugih, no evo, to su načelne odluke koje su donesene u svjetlu situacije koja u svakom slučaju e, nije e, sada ništa bolja i e, ministri i dalje ukazuju na potrebu za punom provjednom sporazuma iz Minska, što se još nije dogodilo, ali rasprava o sankcijama će biti posebna rasprava koja će se odviti u lipnju. mislim da sam pokrio većinu komentara i pitanja, pa ću stati na tome. Hvala na ovim informacijama. E, želimo i dalje dobru suradnju u buduće i sretan put nazad u službu za vanjsko djelovanje. Äh, Zadnja točka dnevnog reda a to je preporuka parlamenta vijeću u odnosu na e, Generalnu skupštinu Ujedinjenih naroda izvjestitelj je Andrej Kovačev. Možda ćete se čuditi da e, sljedeće godine nismo sudjelovali tome. Tada smo imali izvješće na u inicijativu da se povučemo iz toga, odnosno da ne damo takvu preporuku. Ich glaube, wenn wir die entsprechende Zeit Evo, eh, s obzirom, mi moramo dati amandmane do kada? Prijedlog je da imamo rok za amandmane do do 20. 21. u 12 sati kako bismo imali dovoljno vremena neko čak e, predlagao 17. ožujka to je tajništvo valjda tajništvo daje takve predloge i onda ne, ne razmatraju da zastupnici su ljudi koji su jako zaposleni i imaju i drugog posla. Evo, imate riječ. Hvala vam i hvala na ovim informacijama koje ste iznijeli. Samo želim još spomenuti da u zadnje dvije e, mandata e, naš e, dragi kolega Aleksandar Lamstorf je bio izvjestitelj za 2000, period 2008. do 2014. i on je jako dobro sastavljao sve čak sedam izvješća za koje se, se ocjenjivala na 63. i 69. Eh, sjednici u opće skupštine, generalne skupštine, uglavnom eh, nismo imali preporuke za 2014. i 2015. ali imali smo eh, općenitije izvješće o Ujedinjenim narodima. Još jedan razlog zašto je E, predsjedništvo odlučilo da ponovno krenemo sa preporukama jest što bismo željeli revitalizirati radnu skupinu e, za Ujedinjene narode u ovom mandatu s obzirom da se su očekivanja od takve radne skupine rastu. Obično vijeće usvaja svoje zaključke svake godine u svibnju, u lipnju za generalnu skupštinu koja počinje u rujnu, stoga parlament treba usvojiti e, preporuke u svibnju, a glasovanje u afetu je u travnju. Kao što je predsjednik spomenuo, mi smo uspjeli sa tajništvom e, proširiti rok za amandmane na 21. E, ožujka u 12 sati i ljubazno molimo ako ovo je moguće da te amandmane podnesete na engleskom jeziku s obzirom na vrlo kratko vrijeme e, do glasovanja u travnju. E, izvješće se nalazi u vašoj dokumentaciji, sadrži osam ključnih e, točaka, mir, sigurnost, borba protiv terorizma, E, ne e, razoružanje, e, migracije, ljudska prava, demokracija i vladavina prava, klimatske promjene, razvoj, reforma Europske unije i sustavu Ujedinjenih naroda. I uz to još su to i druge teme kojima se trebamo pozabaviti uloga Europske unije u Ujedinjenim narodima, E, glatki prijelaz e, zadnjeg sa zadnjeg izvješća. Zatim danje e, danja rad na potrebama osoba s invaliditetom, humanitarni odgovor koji osiguravaju države članice Ujedinjenih naroda, sudjelovanje u mirotvornom procesu na Bliskom istoku od 18 siječnja 2016. i zadnja točka je e, osvrt na razgovore sa Sirijom. Vrlo mi je drago što e, ću moći raditi sa izvjestiteljima u Sijeni iz političkih klubova na ovim preporukama i radujem se čuti njihova mišljenja. o ovim nacrtu preporuka. Hvala vam gospodine predsjedniče koji je upravo otišao, ali like to give uh, uh, now the floor to sada pa Evo sada dajem riječ izvjestitelju iz Sjeni iz kluba socijalista. Hvala. Pa nisam ja ni izvjestitelj u Sjeni. Ja zamjenjujem e, gospođu sa postikoju na misiji u Ženevi. Gospođa Pože želi zahvatiti, zahvaliti izvjestitelju na prvom nacrtu i je dočeka da se primi zajedničkog rada na ovom izvješću i kaže da je važno da Europska unija govori jednim glasom jedinim e, narodima i također zauzme zajednički stav prema ujedinjenim prema e, Ujedinim narodima i također da jasno treba reći u izvješću koja je uloga ljudskih prava u postizanju ciljeva e, vanjske politike koje pred sobom se postavila Unija. Amandmane koje će podnijeti odnose se na razna poglavlja temeljem e, naslova, ali mislim da se to može podijeliti u ova tri stupa E, un mir, ljudska prava i razvoj i da misli da postoji potreba za e, e, poticanje, za poticanje rada na rezolucijama za žene, mir i sigurnost. Također prava LGBTI osoba, jer smo nedavno vidjeli neke nesretne razvoje u krivim smjerovima što se piše LGBT osoba i u Europi i drugdje. Također mislimo da bismo trebali moći dodati nešto po pitanju e, aktivnosti u području ljudskih prava i na kraju mislimo i također nešto treba učiniti po pitanju posredovanja u, u sukobima na Bliskom istoku, uključujući i Palestinu, ali mislim da ćemo imati detaljno još vremena sve to zajednički razraditi. Well, thank uh, to congratulate the rapporteur, Mr. for his... E, Želimo e, čestitati izvjestitelju gospodinu Kovačeku na pripremi ovog iz, e, uravnotežnog izvješća. Važno je za Europsku uniju da uputi na popis zajedničkih prioriteta pred opću skupštinu un jer zemlje članice su ujedinjene oko niza globalnih pitanja. Ovo će biti odlična prilika da se svjetskoj zajednici pokaže da Europska unija može govoriti jednim glasom. A u tom svjetlu i kao, što kao izvjestitelj Alda e, bio bi zadan kad bi parlament uspio uključiti u preporuke i neke prijedloge on, mm, u smjeru našim vrijednosti, znači ocrtati ulogu Europske unije u pitanju ljudskih prava, klimatskih promjena, razvoja i aktivnog promicanja vladavine prava i internacionalnog komunitarnog prava. Ali zajedno želim ukazati na sljedeću stvar. E, tijekom e, utvrđivanja i imenovanja najboljih e, kandidata za glavnog tajnika je mogućnost Europske unije da podopire dobro uravnoteženo rodno e, imenovanje. I također e, što se tiče sveobuhvatne reforme sigurnosnog vijeća UN-a, e, tu bi trebalo se odraziti nove stvarnosti u svijetu i bolje izaći e, na kraj sa izazovima koji nam se pokazuju danas, a i biti će pred nama u budućnosti. Zahvaljujem. E, ja sam ovdje umjesto gospođe Biller koja također želi čestitati izvjestitelju na odlično obavljenom poslu i e, želimo svakako čuti kako će izgledati revitalizacija radne skupine Zoven i također želimo im puno uspjeha u nastanku i radu. Tri stvari sadržajne prirode. Prvo, kao što je već rekao moj kolega, ovo je godina, godina izbora novog glavnog tajnika i nadamo se da će vijeće progurati neke reformne predloge za, za izbor glavnog tajnika uključujući nadamo se i za promjenu predlog nekog ženskog e, kandidata. A druga stvar, na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda nova radna skupina o nuklearnom razoružanju je već stvorena i potičemo zemlje članice Europske unije da aktivno podupiru aktivnosti u ovoj radnoj skupini, te na posljedku razočarani smo da zemlje članice Europske unije nisu više i konkretnije doprenjele e, mirovnim e, operacijama e, i Leader Summitu o mirovnim operacijama i zaostajemo u tom pogledu i za drugih regija i to je nešto što treba ispraviti. Zahvaljujem his Dobro, možda u preporukama možemo reći da podupiramo i kandidata za glavnog tajnika. E, hvala, predsjedniče. A posebice, što se tiče E, ravnopravnosti rodova u izboru glavnog tajnika. One important uh, i također što se tiče e, ovih kriterija za odabir da se uključi više kandidatkinja. I također kasnije ćemo još imati prilike raspravljati e, o raznim o amandmanima i sigurno ćemo naći dobar kompromis e, u kojemu ćemo moći govoriti snažno jednim glasom i predložiti vijeću da prati preporuke Europskog parlamenta i sve ono što su spomenuli kolege. Svakako je vrijedno nuklearno razoružanje, mirovne operacije, razvoj u području ljudskih prava, vladavina prava, klimatske promjene i također a, također to je sve e, nešto što će se